da ovdje možemo eh, reći da se veselimo završetku jednog rata. 2009. godine završio je rat. 2010. godine imali smo eh, daljni razvoj eh, situacije, osnovanje odbor za pomirenje i u Kolobozu je osnovana istražna komisija o nestalim osobama i osim toga imali smo i izbore u sjevernoj provinciji. To su sve pozitivni razvoji, ali imamo još toga što treba razjasniti. Istovremeno došlo je do sukoba, do seksualnog uznemiravanja i napada, do prijetnji i e, do problema u pravosuđu. Osim toga, e, posebno su ugrožene ratne udovice. Zbog toga Šri Lanka mora se odmah početi baviti ovim problemima. To je od ključne važnosti. Potrebna nam je komisija koja će osigurati da oni koji su počinili ratne zločine na obje zaračene strane budu izvedeni pred sud i da oni e, odgovaraju za svoje postupke pred licem pravde. U Eni je e, napravio izvještaj i to je potrebno jer ako to ne bi bilo tako UN će oformiti vlastitu komisiju moramo pozvati na odgovornost odgovorne za ratne zločine za kada govorimo o žrtvama lakše je oprostiti ići dalje ako znate da je zadovoljena pravda Zbog toga moramo apelirati na to da e, Šri Lanka krene u tom smjeru da bi osigurala bolju